potvrdi mandat. Zatim sam od socijalista i demokrata zatražio određene preinake u odborima. To molim vas da podnesete te zahtjeve do sada, dakle u okviru dogovorenih rokova.